visoke predstavnice Europske unije o vanjskoj politici sigurnosti o stanju e, Etiopiji. Dakle, gospodinu povjereniku Stiljanidesu dajem riječ kao predstavniku gospođe Mogherini. Izvolite. Hvala lijepo. Gospođo predsjedavajuća, ponovno štovani kolege. Prelazimo na sljedeću temu. E, u ime visoke predstavnice Frederike Mogherini mogu samo pozdraviti i zahvaliti na ovoj prilici koju ste mi dali da razgovaramo o stanju Etiopiji i to točno dva tjedna prije izbora u toj zemlji. Vrlo je važno da razmijenimo mišljenje o toj vrlo važnoj zemlji. Počevši sa željama komisije da oda priznanje etiopijskoj aktivnoj ulozi u regionalnim i međunarodnim naporima da se u toj regiji stvori jedno stabilnije okružje. Etiopija nedvojbeno vodi upravo u tim naporima da se u regiji stabilizira situacija. I bitno je pridonjela Afričkoj uniji također i misiji Afričke unije u Somaliji koja je jedan od izvora nemira u toj regiji posebno boreći se protiv jedinica terorističke organizacije Al-Shabaab sa popriličnim uspjehom. A upravo to ilustrira važnost Etiopije kao partnera za Europsku uniju u uvjetima dakle regionalnog mira i stabilnosti. Imamo zajedničke interese i slične pozicije to kada su u pitanju čitav niz globalnih tema, kad su u pitanju migracije i raseljeno stanovništva. U tom kontekstu je Etiopija jedna od ključnih država i kao zemlja podrijetla i kao tranzitna zemlja, ali i kao zemlja odredišta. Ona trenutno ima više od 680 tisuća izbjeglica koje borave na njenom teritoriju, koje je ona prihvatila sa svim onim problemima i poteškoćama koje to nosi sa sobom. Aktivno je, dakle, Etiopija je aktivno uključena u kartumski proces, dakle, sudanska događanja. Razlozi za ubijanje etiopskih kršćana u Libiji od strane Isisa su upravo doveli e, tu temu na vrh e, političkog plana rada u Etiobiji. I nakon toga je vlada izrazila veliko zanimanje da proširi suradnju s tim stvarima s Evropskom unijom, dakle u suzbijanju terorizma, pogotovo i ESA. Kad je u pitanju su klimatske promjene, Etiopska politika je, kako se pokazalo svim globalnim raspravama, potpuno usklađena sa europskim pozicijama. I Europa namjerava potpisati ugovor o suradnji i deklaraciju iz Lime s Etiopijom, kao što je to već učinila sa jednim nizom drugih trećih zemalja. Zatim, pitanje smanjenja siromaštva Etiopija se smatra upravo u mnogim aspektima jednom od onih uspješnih priča u Africi. Pomoć koju je Evropska unija su zemlje članice Evropske unije davale sada nosi plodove i to u smislu da se približavamo milenijskim ciljevima razvoja u socijalnom i gospodarskom rastu u Etiopiji. Procjene za gospodarski rast za tekuću godinu 2015. za Etiopiju iznose 7,5 do 8,5%, što je stvarista jedan impresivan rezultat za tu zemlju i tu regiju. Ali više od toga, prema najnovim izvješćima koje smo dobili, od nadležnih institucija. Siromaštvo je u Etiopiji se između 2000. i 2011. smanjilo za 1,3% to su doista zavidni uspjesi i postignuća i vrlo sam sretna što, su, što je baš naša pomoć i naš doprinos Evropske unije, mislim, pomogao Etiopiji da to postigne. No, kao što znate, postoji ona druga strana, kao i uvijek, svaka medalja ima dvije strane kao jedna zemlja koja je sama bila izložena i rastrgana sukobima, demokratska tranzicija u toj zemlji ne ide baš uvijek glatko, ni tako brzo kako bi se željelo. Komisija je potpuno svjesna da je političko okruženje nije baš naklonjeno transparentnim, vjerodostojnim i sveobuhvatnim izborima i to je pitanje koje smo mi tematizirali za vrijeme našeg političkog dijaloga i bilateralnih susreta sa vladom Etiopije i to na najvišoj razini. Mi smo ponovljeno naglašavali potrebu za iskrenim političkim dijalogom s opozicijom u samoj Etiopiji. Zatim se zalagali za puno poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, uključujući slobodu govora i slobodu medija, kao što to i obećaje e, etiopski ustav, ali se ne baš ne provodi. Vlada je govorila i odgovorila da je njima glavni prioritet sigurnost i stabilnost u zemlji kako bi vladala mir za ljude i da stabilizacija zemlje ako ne dođe do nje, bio bi ugrožen socijalni i ekonomski napredak, a da bi do nje došle, moraju se neke stvari vrlo polako razvijati. Mi nismo mogli reći da se mi s tim baš ne slažemo cijelosti, ali kao što rekoh, mi insistiramo na ovim vrijednostima i zbog toga imamo stalni otvoren dijalog koji kad kad i donosi vrlo konstruktivne rezultate. Evo, primjerice, raspravljamo o tome kako ćemo poboljšati kvalitetu etiopskih medija kako javnih, tako i privatnih, a kao jedan od rezultata e, dijaloga vođenog prema članku 8 našeg ugovora o prijateljskim odnosima i partnerstvu između Europske unije i Etiopije. Kao što vi svi znate, e, mi smo zabilježili veliki napredak u odnosu na prošlo izvješće o stanju u toj zemlji. Izvješća iz 2005. i 2010. su odbijena, nažalost. Nismo dobili poziv na izbore koji se održavaju sljedeće nedjelje, kao što rekao smo. I zbog toga Evropska unija neće poslati e, promatračku misiju na izbore u Etiopiji. Slično tome smo odlučili, se odlučili da ne potpomažemo financijski UNDP-ov izborni program. Zatim, pitanje novinara, blogera i članova oporbe i drugih e, individua u Etiopiji i njihova sudbina e, je razlog za veliku brigu. Samo zato što bi izrazili slobodno svoje mišljenje u javnosti, bivali su zatvarani i progonjeni. Zatim, mjesto za oporbene političke stranke i za medije u Etiopiji se sve više i više se njihov prostor smanjivao i od 2014. doista zabrinjava. U Adisa Bebi se dakle svi strani predstavnici iz najveće blizine prate razvoj situacije, nadziru ga i mi raspravljamo kontinuirano s etiopskim vlastima o razvoju stanja i zatim raspravljamo s njima o korištenju protuterorističkih metoda koje su oni proglasili i kojima su stavili jedan dobar dio zakona i prava građanstva van snage ili ga ograničili u Etiopiji. Mi to nadziremo. Naša globalno partnerstvo Etiopijom stoga ne znači da Europska unija ne reagira i da je potpuno ravnodušna prema poteškoćama i problemima s kojima se etiopsko stanovništvo stalno suočava. I kao što smo u pododboru za ljudska prava u siječnju ove godine raspravljali, i podsjetili na to, Evropska unija je već u rujnu prošle godine izdala dvije izjave o stanju ljudskih prava u Etiopiji. I mi ćemo sasvim sigurno nastaviti pratiti razvoj tog situacije iz blizine i ako bude potrebno javno reagirati. Ja bih sada bio vrlo sretan kad bih čuo vaše poglede na to kakav je angažman Europske unije u Etiopiji, kakav treba biti razvoj tog angažmana u budućnosti. Hvala vam lijepo na pozornosti.

Hvala. Thank you. E, hvala lijepo. U ime socijaldemokrata Kaseta King, dvije minute, izvolite. Hvala predsjedavajući. Etiopija je važan akter za mir u regiji Afričkog roga, za Somaliju, za Eritreju, za Južni Sudan. Ali kako bi imala međunarodnu ulogu koja joj pripada, ta država mora vidjeti e, trenutak kad će doći do mira. Ne možemo imati razvojnu pomoć ako ne budemo imali bolju demokratizaciju države. Etiopija će u nedjelju imati izbore kao što smo tek čuli. Znamo međutim kakav će biti ishod izbora. Unija je odlučila da neće poslati promatrače za ove izbore. Gospodine predsjedavajući, mi smo glavni e, donori za ovu državu i mi imamo obvezu da pazimo na poštivanje ljudskih prava i raznolikosti. Moramo promovirati dobro upravljanje i poduprijeti proces demokratizacije još uvijek imamo previše negativnih događaja u ovoj državi. Mladi studenti i mladi eh, učitelji nedavno su pritvoreni u Etiopiji. Eh, Liga za prava u Afričkom rogu identificirala te osobe. Eh, manifestacija studenata završila je sa 20 ranjenih osoba i to samo u travnju e, u toj državi blogeri kao što je onaj bloger Zone 9, e, već su godinu dana bez suđenja u pritvoru. E, stalno se zastrašuju novinari. Ni upozorenja Europske unije ne mogu zaustaviti ovakve događaje. Martin Zbiže, švedski e, državljan i Johan Persson. 2011. godine je pritvoren i nakon mnogo godina je tek pušten na slobodu. Ekonomski bum je trenutno u tijeku u toj državi, ali ovo društvo mora više poštivati temeljna ljudska prava. Hvala. E Hvala lijepo, a sada u ime ECR-a gospodin Pietrovski e, na jednu minutu, izvolite. Hvala lijepo, dame i gospodo. Uskoro, kao što smo čuli i kao što znamo, u Etiopiji se održavaju izbori. I bez obzira što mi tamo već duže vremena gledamo koliko se krše ljudska prava, guše sloboda medija, i ako znamo sve što nam je rekao i povjerenik o njihovom stanju demokratičnosti, ipak Etiopija dobiva e, pomoć za razvoj, pogotovo iz europskih fondova. Zbog toga moramo osigurati u najmanju ruku jednu učinkovitu kontrolu kako se troše te sredstva iz tih fondova. Etiopija je jako važna zemlja za Europsku uniju, već zbog migracijskog aspekta. Nedavno je otprilike 30 etiopskih izbjeglica kršćana brutalno ubijeno od strane islamističkih terorista u Siriji, što je dovelo do velikih nemira u samoj Etiopiji. Zbog toga mislimo da moramo tamo poslati jednu promatračku misiju, iako nas nisu pozvali Europsku uniju, mislim na izbore jer to bi moglo što se, sve što se događa destabilizirati zemlju koja je jedna od najmnogoljudnijih u Africi i moglo bi povećati bitno broj ilegalnih izbjeglica u Europu. Hvala. A sada u ime Aldea gospodin Michel. Da, gospodine predsjedavajući, gospodine Pravniče, ja se upravo vraćam iz misije iz Adisa gdje sam govorio sa Um, predsjednikom vlade o budućim izborima i o situaciji u toj državi kao i o situaciji u regiji. Slika i dojam koju sam dobio je taj da je ovaj gospodin uh, predsjednik vlade koji ne pripada onim krugovima iz kojih dolaze etničke i vjerske napetosti. Kao što znate, on je uh, on je imao e, predsjednika koji je bio muslimanski vjeroispovjesnik kršćanin, ipak dobro se slažu sa više od 3 milijuna kilometara obale, Etiopija je izložena nestabilnosti svojih susjeda. Utoliko više što imamo i islamistički pokret koji je povezan sa al i u siječnju 2014. godine je Etiopija se složila s time da se njihove vojne snage e, objedine sa misijom u Somaliji ja smatram da je od izme važnosti da Europska unija vodi intenzivnu političku raspravu s tom ključnom državom u toj regiji. Podsjećam da imamo više od 90 milijuna stanovnika. To nije mala brojka, to je div E, kao takv, kao država na rogu Afrike i naravno da imaju određenu težinu po pitanju stabilnosti. Ujedine narodi su već e, prije dugog vremena shvatili koliko je ta država važna, i ja mislim da bismo trebali pomoći Etiopiju u svom e, položaju vođe kada se radi o borbi protiv terorizma na rogu Afrike. Ta država ide prema napred, bez obzira na to što drugi misle. Nakon što je poginuo Melisenavi, vidimo da Eh, je njegov nasljednik eh, uveo jedan moderni duh, da on ima određenu odgovornost, ali da, postoji jedna negativna točka, to je onaj posao koji još preostaje mm, što se tiče ljudskih prava. Tu mislimo da trebamo voditi eh, dobar dijalog sa službama u toj državi. on Hvala vam lijepo gospodine zastupniče. Hvala. A sada dajem riječ gospodi Senri Rodriguez na jednu minutu. Hvala. Hvala predsjedavajući. Poštovani povjereniče, pitam se kako možemo reći da je Etiopija model iskorjenjivanja siromaštva u onom području ako je vlada stavila na raspolaganje stranih multinacionalki više od 10 eh, milijuna hektara zemlje? ta vlada pokreće projekte kao što je GB3. to, u to je uključena talijanska multinacionalka koja se bavila izgradnjom. Mi vidimo tamo da se e, izgrađuju i strukture kojim će se ugroziti vodeni tokovi i stvaranje brana je problem za sve osobe koje žive na području velikih jezera predsjedavajući, zato će se povećati broj siromašnih i gladnih u tom području, u toj državi gdje većina ljudi živi sa manje od 2 dolara dnevno. Ovaj je projekt vrlo dobar za velike multinacionalne kompanije Europske unije, ali nije u interesu građana koji tamo žive. Dakle, kažite gospođi Mogherini da mora sada privesti kraju ovu praksu multinacionalki u tom dijelu svijeta, jer samo na taj način možemo pomoći Etiopiji. Hvala. Riječ ima gospodin Hordi Sebastija. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Ja predstavljam svoje sunarodnjake. Vi ste, povjereniče, rekli nešto što mi nije poznato Etiopija je četvrta država e, po redu koja dobiva pomoć od Europske unije. Izbori su farsa, promatrači ne mogu ući u tu zemlju. Neki su ljudi pritvoreni i zbog nelegitimnih razloga. Tu imamo mnoge etničke skupine, Radeni Siram, i u području Ogadena 30% e, žena je silovano od strane e, službenika, državnih zaposlenika i kako se onda čudimo što ne mogu doći promatrači u tu državu e, kako možemo reći da Etiopija poštuje ljudska prava ovdje govorimo o misiji koja će se baviti ljudskim pravima i provoditi istrage kao i u slučaju Turske. U ovoj vladi e, se dobiva dosta pomoći od Europske unije, ali vjerujem da ta pomoć nije e, namijenjena e, represiji. Trebamo pomoći ljudima koji pate, ne možemo okretati glavu na drugu stranu jer inače sudjelujemo u takvim lošim radnjama. U ime FDD-a gospodin James Carver. Hvala predsjedavajući. Mi se ovdje brinimo za ljudska prava u Etiopiji. U redu je treba eh, poštivati prava građana, ali bi bilo eh, glupo govoriti samo o tome. Treba govoriti i o eh, demokraciji, o liberalizaciji, o nekim građanima koji su jako daleko civilizacije bave se poljoprivredom. Europska unija i države članice moraju se pogledati ogledalo, shvatiti je li pa, pomoć koju, su dali stvarno bila od pomoći za Etiopiju. Etiopija je e, poštivala svoje obveze, ali 650 tisuća e, izbjeglica je jako veliki broj, a tu su ljudi iz Eritreje i Somalije. Ako Etiopija ima dobre odnose sa Zapatom, onda trebamo e, još dati veći doprinos rješavanju situacije u tom dijelu svijeta. Jer naša ekonomija se mora i dalje razvijati, ali moramo gajiti dobre odnose e, sa tom državom, a ona pak sa e, susjednim državama. Želimo zaustaviti daljne migracije, ali trebamo pokušati i povećati slobodnu trgovinu sa tom državom Um, Europska unija od sad nije uspjela u tome. 28% izvoza ove države je kava. A ako Afrika želi uh, kročiti boljim putem u budućnosti, um, mora se osloniti i na nešto drugo, ne samo na kavu. Hvala. Gospođa marie Kristina Arnotu, imate riječ, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedavajući bez da želim e, se uplitati u suvereni izbor, e, e, izabrani predsjednik vlade će najvjerojatnije pobjediti na sljedećim općim izborima u nedjelju. Ja bih rado da države članice Europske unije izraze svoju podršku etiopskoj vladi. Jedan od rijetkih otoka stabilnosti i razvoja na području Istočne Afrike. U ovom trenutku europljani ne sudjeluju u razvoju Etiopije, te se Kina instalira sve više na području Etiopije imaju veliku potrebu za razvojem, imamo i veliki broj prisutnih europskih poduzeća i stoga bismo trebali jače surađivati, pa i vojno surađivati sa etiopljanima u njihovoj borbi protiv radikalnog islamizma e, u unutrašnjosti te zemlje, ali i u njenom susjedstvu. Treba od Etiopije tražiti veću učinkovitost u borbi protiv migracije, prije svega ka Ilegalna migracija koja izlaže te migrante smrtnoj opasnosti, opasnosti od potapanja na Sredozemnom moru, a oni su kršćani koji bježe od zločina koju počinjavaju i ISIS pa i na području Sirije Raka. Hvala, gospodin Bogdan Benta ima riječ. Hvala, predsjedavajući. Poštovani kolege i kolegice, četvrtog, petog imat ćemo izbore u Etiopiji. Ali bojimo se da ti izbori neće poštivati međunarodne standarde koji su temeljni. Rezultati bi mogli biti eh, nipošto vjerodostojni zbog eh, izbornog sustava koji je na snazi. Politički pluralizam je temelj demokracije, a kako bismo imali izbore moramo imati i otvoren postupak, jednake mogućnosti za sve kandidate. Zato vlada u Etiopiji bi trebala garantirati politički e, nastup svima. Borba protiv korupcije i sloboda govora su dva temeljna prava kako biste mogli održati slobodne i pravedne izbore. Međutim, vlasti u Etiopiji e, guše e, opoziciju i krše njihova ljudska prava blogeri i e, reporteri su e, privedeni kršćani se diskriminiraju, krše se prava manjina, tu su i torture i e, seksualno nasilje. To su ljudska prava koja, krši etiopska vojska. E, sloboda izražavanja i e, građanska prava i temeljna prava moraju se poštivati. Ipak e, tu su optužbe za seksualno nasilje i to treba svakako osuditi. Hvala. A sada gospodin Weidenholzer na jednu minutu. Izvolite. Hvala lijepo. Rog Afrike za našu sigurnost očito igra vrlo važnu ulogu, a Etiopija je pritom jedan od ključnih elemenata. Vlada tamo daje dojam da može garantirati za sigurnost u prometu oko roga Afrike i zbog toga za nas dobiva i adekvatne nagrade sada trenutno su situacije pred izvorima. Mi bismo, kolegice i kolege, trebali biti na čisto s time i da se znati da se sigurnost ne može izjednačiti s mirom. Jer održiva sigurnost znači pravnu državu i poštivanje ljudskih prava i situaciju u kojoj svi dionici mogu otvoreno i slobodno govoriti. Posebnu brigu zadajem i stanje u Ogadanu i ako ne budemo barem pokušali tu izazvati jedan zaokret u događanjima i da sve skupa krene novim smjerom, mi ćemo stvoriti još jedno, da kažemo, plodno tlo za teroriste. Mislim da ćemo samo sa na, jednom naoko sigurnosnom stabilnom situacijom nećemo se moći izboriti protiv terorizma. Fabio Massimo Castaldo, uno minuto. Hvala gospodin Castaldo na jednu minutu. Hvala predsjedavajući. 24. petak imat ćemo nove izbore Etiopiji, a to je druga po broju stanovnika država u eh, Africi. To će biti farsa, a saznat ćemo ubrzo hoće li EPRDF, stranka na vlasti, imati 99 ili 99,5% ili 100% ukupnih mjesta u parlamentu. Nažalost, ovo je pravi rekord eh, pritvorenih novinara. Ja sam osobno bio promatrač za Europsku uniju kod izbora u Tunisu i Nigeru u Africi i vidio sam u očima onih naroda što znači vjerovati u pravu demokraciju. A ja vama, poštovani kolege, kažem da nije dovoljno imati veliki ekonomski rast i vojsku kako bismo zaboravili kako se svakoga dana e, krše građanska i temeljna prava u Etiopiji. Mi to moramo zapitati nas same, a i Kinu koja kolonizira tu državu na divlji način. Mi više ne možemo zatvarati oči, moramo biti dosljedni u odnosu na naše vrijednosti, bez obzira koliko to koštalo. Hvala. E, e, Sada gospodin zastupnik Steve Brua na jednu minutu, izvolite. Gospodine predsjedavajući, Etiopija je postala velika regionalna sila, pravi pol stabilnosti na Afričkom rogu sa stopom gospodarskog rasta od 10,5% u 2013. godini. E, pobrala je plodove e, reformi sa usmjerenim i ciljanim gospodarskim e, politikama. Imamo u Etiopiji jednu vrstu modela što se tiče stabilnosti, a imamo i veliku etničku i vjersku raznolikost u toj zemlji. Opći izbori koji će se održati u nedjelju bit će prvi od kad je 2012. godine preminuo vrlo popularni predsjednik vlade, gospodin Zenavi. I to stoga ne bi trebao biti izgovor za bilo kako moralno plitanje Europske unije ili zapadnih država u unutarnje poslove jedne vlade koja je dakako autoritativne prirode, ali koja je ostvarila spektakularne rezultate kada se radi o snižavanju siromaštva. Ako dođe do poremećaja, onda bi moglo doći do značajnog kruga destabilizacije, čiji ishod nitko ne može predvidjeti. Na posljedku žalim zbog toga što države članice Europske unije samo ograničeno svoju pažnju usmjeravaju na e, veliki gospodarski potencijal kojeg Etiopija predstavlja, s kojim bismo mogli ojačati našu suradnju vezano uz e, pravednu trgovinsku razmjenu. Zahvaljujem sada gospođa Alesija Marija Moska. Imate minutu. Hvala predsjedavajući. Svaki napor Etiopije da se promoviraju gospodarski rast i smanjenje e, siromaštva i da se da potpora dobrostanju građana je nešto što mi moramo pohvaliti. Ali e, sve se to može potkopati ako ne budemo imali istovremeno napor za održivi ekonomski razvoj. A ne možemo imati razvoj ako imamo ograničenje e, slobode informiranja. To je jedna od glavnih vrijednosti na kojima smo sagradili naš suživot. Zato ne možemo prešutjeti kao Europska unija one činjenice koje se sada događaju u Etiopiji e, u predizborno vrijeme. Gospodarska situacija ne može se procijeniti na neovisan način i e, ne smijemo opravditi nikakvu represiju nad građanskim i ljudskim pravima. Europska unija ne smije same ostaviti e, novinare jer e, na taj način ćemo tek dati doprinos održivom razvoju toj zemlji. Hvala. Zahvaljujem gospođo Moska. Sada gospođo Julie Ward imate jednu minutu. Hvala. Zahvaljujem eh, gospodinu Weidenholzeru i drugim kolegama koji su govorili o ovoj temi. Eh, nažalost, eh, ova tema nije prisutna u zapadnim medijima. Ja radim u, sa organizacijama civilnog društva u Etiopiji. Za meni je jako važno govoriti o ovoj temi jer mislim da treba imati jednake mogućnosti i za poziciju i za oporbu. E, idući tjedan ćemo imati izbore u Etiopiji bez promatrača iz Europske unije. Etiopija se okomila na civilno društvo i e, proganjala razne etničke skupine, djecu, žene e, tortura se koristila kako bi se sijao strah. unatoč tomu što je embargo na snazi, Etiopija dobiva 45% svog proračuna od vanjske pomoći. Dakle, Europska unija mora jasno reći da je zabrinuta e, zbog izbora 24. svibnja. Trebamo jasno reći da se trebaju poštivati ljudska prava i trebamo dati našu solidarnost e, građanima toj državi jer e, ne smije se više događati kršenja ljudskih prava. Eh, Etiopija mora biti mirna zemlja, ne smiju se događati ovakvi izbori gdje oporba zapravo nema glasa. Imate plavi karton od gospodina Karvera, prihvaćate li ga? Da. Prihvaćate li plavi karton gospođo? Gospođo Ward? Ponovit ću, prihvaćate li plavi karton od gospodina Karvera, gospođo Da. Hvala predsjedavajući. Hvala što ste mi dali mogućnost postavljanja pitanja. Svi smo ovdje zabrinuti zbog ljudskih prava i sumnji da e, su ona prekršena. E, u Africi imamo islamski fundamentalizam. Slažete li se sa mnom e, Etiopija bi trebala dobiti naše povjerenje u svojim nastojanjima za borbu protiv ekstremizma. To je jedini način e, da zajamčimo prava žena i djece u ovoj zemlji koja je pod prijetnjom fundamentalizma. Izvolite. Ja sam mnogo vremena provela u radu sa organizacijama civilnog društva. Radila sam s ljudima koji uopće nemaju glasa, nisu predstavljeni. E, mislim e, da trebamo dati mogućnost e, govora onima koji inače to nemaju. Ovakve organizacije su utvrdile veliko kršenje ljudskih prava u odnosu na žene i mlade djevojke u Etiopiji. Vlada je gazila njihova prava. Dakle, mislim da su ljudska prava stvarno važna i najveća prijetnja naše demokraciji je činjenica da muškarci i žene u svijetu nisu jednako zastupljeni. To je veliki problem za čitavo naše društvo. Odgovorila sam na vaše pitanje. Dakle, gospodine Carver, najveća prijetnja je da muškarac e, određuje balans moći. Žao mi je. Gospođa Gomec ima sada riječ na dvije minute. Hvala. Izbori u Etiopiji 24.5. neće biti slobodni izbori. E, preporuke 2005. 2010. godine vezano uz izbore nisu primjenjene sa strane vlade. To je pravi razlog zašto nećemo imati europske promatrače, a ne kao što vlada kaže u svojoj propagandi iz financijskih razloga. Visoka predstavnica je e, prihvatila preporuke ovog parlamenta, a opozicijske stranke kažu da EPRDF koji je na stranci pod vodstvom Ellen van de Zagen premijera je podkopao e, nastojanja opozicije da se registriraju kandidati. Od prošle godine članovi opozicije su privedeni i progonjeni. E, posebice oni opozicije koji neće sudjelovati u izborima e, zbog stranačkih problema e, sloboda govora, udruživanja su jako limitirane danas u Etiopiji. Nijedna druga država nema toliko veliki broj e, novinara koji su u zatvoru pod optužbom terorističkih djelatnosti. Etiopija dobiva najviše razvojne pomoći od Europske unije. Ona je naš saveznik i saveznik e, SAD-a u pogledu sigurnosti u toj regiji. To objašnjava i e, zašto dolazi do velikog kršenja ljudskih prava i Europska unija mora pojačati svoj glas, mora tražiti od vlade u Etiopiji da oslobodi političke oponente, uključujući britanskog građanina koji je u egzilu i koji je u sedmom mjesecu 2014. godine iz Jemena došao u Etiopiju jer je izručen. Europska unija Eh, ako ne bude djelovala protiv ovakvih događaja eh, iznevjerit će svoje vrijednosti. Eh, to ne bi bilo u našem interesu, niti u interesu naših tvrtki. To je ključna država za nas, ne smijemo šutjeti, moramo tražiti promjenu strategije u politici u Etiopiji kako bi Europa uspjela nešto promijeniti. Računamo na vas, povjereniče Stjelinides.

gospodine predsjedniče gospodin caputo zahvaljujem premalo činimo za etiopiju to je jedna od država sa najvećim eh, socijalnim problemima Zabrinjavajuće je to što je očekivanje životnog trajanja e, samo samo 49 godina. Mortalitet je vrlo visok zato što nema dovoljno vode. Danas žene moraju e, pješke otići do izvora vode u Etiopiji. Svakih 20 sekundi netko umire zbog nedostatka vode i zbog e, loših higijenskih uvjeta. Ova država se mora suočiti sa velikim postotkom migracije i mladi koji su čak obrazovani bježe drugamo u potrazi za radnim mjestom. Težak je suživot između muslimana i kršćana. Lokalne vlasti su u posljednjih dana predstavile plan investicija za razvoj industrije. To je svakako pozitivna mjera, ali bespotrebna ako prvo ne e, riješe uvjete e, e, za život svojih građana. E, treba konkretno intervenirati kako bi se državi dala mogućnost da stvori kvalitetne uvjete za život. Hvala. Grazie, onorevole. naprijed notis Marias. Hvala vam, uvaženi zastupniče, gospodin Marijas je sljedeći Hvala vam, gospodine predsjedavajući. 19. travnja je Islamska država objavila jedan video na kojemu se vidi kako se ubijaju 30 kršćana iz Etiopije. Oni su bezglavljeni. To treba zastrašiti etiopsko stanovništvo gdje imamo dvije tečene kršćana. Cilj džihadista je taj da se tamo proširi njihova religija a stotine tisuća muškaraca i žena su danas prisiljeni napustiti svoju državu Etiopiju zbog siromaštva, političke nestabilnosti i progona oporbenjaka. To znači da ako prvo trebamo stvoriti uvjete kako bi došlo do demokratskih izbora, kako bi imali slobodu tiska. Jako smo zabrinuti zbog situacije u toj eh, kršćanskoj zemlji, a Europska unija mora pomoći toj zemlji kako bi došlo do zaštite demokratskih načela, do vladavine prava, do veće sigurnosti. Etiopija ne može više ostati samo mjesto gdje imamo kineske multinacionalna poduzeća koje se tamo šire. Hvala. Kolegice i kolege, imam osjećaj da ponekad raspravljamo isključivo. Ova rasprava mi liči pomalo i na onu raspravu koju smo vodili kada smo govorili o Turskoj

Sljedeći zastupnik. Gospodin bornano izvolite. Oprostite, nisam vidio uh, svoje ime na ekranu. slušao sam ovu raspravu. Ovdje se čini da jedni kažu da je Etiopija katastrofa, netko kaže uh, da je situacija takva da svakih nekoliko sekundi umire e, jedan etiopljanin. A drugi kažu pak da Etiopija već izašla iz krizne situacije, ali trebamo li možda više govoriti o Europi, a ne o Etiopiji? Moramo govoriti o starijim ljudima. Želimo li možda govoriti o Libiji? ovdje su prisutne dvolične osobe koje su bombardirale Libiju i Gaddafija i sada postoji svinjarija u toj državi i sada zbog tih događaja dolaze teroristi na gumenjacima i imamo vlade u Europi, e, to su vlade zločinaca koje kažu da to nema veze s time. Želim vas pozvati na to da se lijepo probudite. Hvala. I e, šlag na kraju. Gospodin Frunzulika, izvolite. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavajući. Uvijek e, je veliko zadovoljstvo kada vi predsjedavate našim sastankom. Etiopija je svakako vrlo važan partner Europske unije, ključna država sa važnim strateškim položajem u toj regiji. Također sam jako zabrinut zbog ovih izbora u Etiopiji i da ti izbori neće ispuniti međunarodne i afričke kriterije zato što postoji represija, stranka na vladi pokušava ugušiti pluralizam stranaka i neovisnih medija. Etiopija ima sada drugi po redu najveći broj novinara u izgnanstvu i najveći broj osuđenih novinara na području Afrike. Isto tako je vladajuća stranka kontrol, eh, iskoristila svoju kontrolu na da, za to da zabrani prosvjede i više puta su raspršili mirne prosvjede. Takva vrsta kršenja ljudskih prava i sloboda je nešto što trebamo snažno osuditi. Hvala. Hvala vam lijepa na ovim riječima zahvale. Možda neću više toliko jako gledati na riječ kada vi preuzmete riječ. Gospodine povjeniče, u ime visoke predstavnice, gospodin povjenik Siljanides, izvolite. Hvala vam lijepo, gospodine predsjedavajući. Hvala vam na ovoj raspravi u ovom vrlo važnom i aktualnom trenutku. Ja se slažem s većinom zabrinutosti koje ste izrazili vezano uz naše partnerstvo, ali to partnerstvo sadrži mnogo aspekata, mnogo elemenata, neki su kontroverzni od drugih. Trebamo imati na umu da postoje značajni pozitivni razvoj u toj zemlji koje su svjedoci bili ta država i taj narod, uključujući i vrlo konstruktivnu ulogu u toj regiji, a i izvan te regije koju Europska unija trenutno igra. Naš cilj je da i dalje nastavimo sređivati s Etiopijom, a da pritom pojačamo naše poruke vezane uz demokratizaciju, ljudska prava i temene slobode. Nakon što se provedu izbori, svakako ćemo produbiti naše kontakte sa e, vlašću vezano uz dugoročnu demokratizaciju te zemlje. Ako Etiopija želi i dalje imati stabilnost, ako želi dostići status zemlje sa srednjim e, prihodima do 2009. godine, onda je vrlo važno da imaju mogućnost da e, slobodno izrazi svoje stavove, dakle svaki građanin da ima to pravo. Visoka predstavnica gospođa Mogherini namjerava posjetiti Etiopiju u dogledno vrijeme kako bi se samo uvjerila u situaciju i kako bi osobno porazgovarala o pitanjima do kojih nam je stalo sa vodstvom u toj zemlji. Evo, to je situacija. Hvala vam na vašoj pažnji još jednom i hvala vam na ovoj vrlo bogatoj raspravi. Hvala vam lijepa. E, hvala vam lijepa gospodine predsjedniče